Kolege, zamolio bih vas da svoje razgovore nastavite van dvorane. Preći ćemo sada na obrazloženje glasanja.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 Obrazloženje glasanja počinjemo sa ifrs om međunarodnim standardom financijskog izvještavanja, standardom IFRS 9, zastupnica Morvaj na jednu minutu. Nemzetközi e, pénzügyi jelentési standardokkal összefüggő jelentés szavaz... Međunarodna financijska tržišta podložna su različitim